die präsidentin! guten tag liebe kolleginnen und kollegen! die sitzung ist. dobar dan dame i gospodo uvaženi kolege otvaram sjednicu sed. E, imamo zaključak o E, novim imenovanjima e, u, odborima koji će biti danas e, objavljeni u zapisniku i sa danom objave stupa na snagu. Zapisnik jučerašnje sjednice dostupan je. imali netko primjedbu na zapisnik? Ukoliko ne, je ovime zapisnik usvojen. Zatim imamo izvješće gospođe Holmer i gospođe Harriet Valotobal o općem proračunu Europske unije za 2020. Gospođa Holmer izgleda nije još ovdje, pa predlažem da gospođa Gadija Zabal Rubijal krene. A prije nego što krenemo, želim reći da za spontano javljanje za riječi, plave kartone, kao i standardno javljanje, e, sve se može koristiti novi sustav kojim se može javiti za spontano javljanje za riječi, plavi karton, ali za to morate uvijek imati sa sobom karticu za glasanje. Ako se želite javiti za spontano javljanje za riječ, možete to napraviti odmah, ne morate čekati kraj e, rasprave. Izvjestiteljica, gospođa Rubijal, izvolite.

puno, ali to je samo 1% europskog bogatstva i e, ipak omogućava da se time financiraju europske politike o kojima smo zajedno odlučili. Nakon čitanja u parlamentu e, neke politike smo ojačali koje smo mislili da su prioritetne te smo ih povećali za 3 milijarde eura. To je bio jedini e, prostor za manevar koji smo imali, a dve od te 3 milijarde biti će za jačanje borbe protiv klimatskih promjena, što jasno pokazuje da ova institucija je doista predana jednoj od najvećih, jednom od najvećih izazova koji su pred nama u ovom trenutku i pojačali smo sve proračunske linije povezane s klimom od podupiranja infrastrukturnih projekata koji su nužni za postizanje ciljeva dekarbonizacije kao i za promicanje tehnologija koje su orijentirane prema budućnosti. Kao što sam rekla, naš je glavni prioritet bio jačati programe povezane sa klimom, no to svakako nije bio naš jedini prioritet, tako da još jednom tražimo i financiranje za zapošljavanje mladih, inicijativu za zapošljavanje mladih. Mi vijeće komisija nisu a, smatrali e, da tu treba programa, kao i programa Erasmus, kako bi više studenata imalo priliku. Također i poljoprivrednike smo se sjetili koji su sada žrtve besmislenog trgovinskog rata, pa ćemo pokušati olakšati i teret nametnutih carina. Nastavljati ćemo dalje e, podopirati E, i izbjeglice ne samo na europskom teritoriju nego i u zemljama koje usprko svoje ovo teške situacije svakodnevno su e, nama primjer solidarnosti. Tako i to ta, kao za e, nove izbjeglice kao i one koji su već 60 godina izbjeglice kao palestinci i koji zbog one preživljavaju. A za to nam je također potrebno europsko financiranje. Drugim riječima pokušali smo jačati one politike koji će oblikovati modernu Europu i utječu na svakodnevni život europskih građana. No kao izvjestiteljica za druge institucije želim iskoristiti e, i e, vrijeme koje mi je na raspolaganju da ukažem i na njihov rad. sve politike koje provodi Europska unija ne događaju se samo zbog onoga što rade parlament, vijeća i komisija, nego e, također europski projekt se temelji i na radu drugih institucija kako bi se dobro odvijao, pažljivo pratio i uzimao u obzir sve sektore. Upravo je zato ključno za ove institucije da imaju ljudske, kadrovske i financijske resurske da to provedu jer ne bismo učinili uslugu Europskoj uniji E, kada smo, kada bismo otvorili da je dobro financijsko upravljanje samo smanjenje proračuna. Naime, trebamo nastaviti jačati proračune regija gdje naše regije brane interese i općine brane naše interese te doprinose e, provedbe zakonodavstva na, na, na svim razinama. Također trebamo osigurati da poslovne zajednice i poslodavci i dalje mogu analizirati politike sa socioekonomskog gledišta E, I također treba nam i Europski sud koji će biti e, učinkovit kao jamac europskog prava. Oni tumače EU